Otvorimo kanale komunikacije. Moram vas podsjetiti da je Izrael važan partner za Europsku uniju. Kolege u ovom domu su više puta istaknuli važnost sveobuhvatnog rješenja za Bliski istok kako bi se stalo na kraj sukobima i pridonijelo sigurnosti i stabilnosti regije. To znači također i sigurno državu Izrael. Europska unija mora ostati bitnim igračem i također uravnoteženim posrednikom u budućem mirovnom procesu između Izraela i Palestine. Trajni mir može se osigurati stalnim zalaganjem za nenasilje, pravdu i uzajamno priznavanje koje će se temeljiti na prethodnim sporazumima i pravnim obvezama. Rješenje dvije države pretpostavlja regiju u kojoj će Izrael i Palestina živjeti u miru unutar sigurnih i priznatih granica. Podsjećam također da je u ovom domu Izrael spomenut e, više puta i također na vijeću sigurnosti UN-a i to nije ispravno. To ne smije biti jedina zemlja prema kojoj se različito postupa od drugih zemalja i to treba popraviti jer Europska unija financira multilateralni sustav i ona treba biti uravnoteženi posrednik i uključiti Izrael koji je najveća demokracija u tom dijelu svijeta. Hvala. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Arena u ime socijalista i demokrata. Hvala. Vijeće sigurnosti UN-a izjavljuje da naselja Izraela nemaju nekakvog temelja u pravu i da to predstavlja očito kršenje međunarodnog prava i veliku prepreku uspostavi rješenja sa dvije države i također uspostavi trajnog mira. Stavak prvi, dakle, 23. rezolucije iz 2016. godine. Golanska van e, i Jeruzalem, istočni Jeruzalem ne čine dio teritorija Izraela. To stoji u pravnim tekstovima. Ja vam mogu i dalje čitati pravne tekstove koji ukazuje na to da su nasilja nelegalna. čak je popis. Dakle, najava gospodina Pompea od 18. odak predstavlja dodatnu provokaciju. Što možemo učiniti? Trebamo zatražiti poštivanje europskog prava i međunarodnog prava. Hvala gospođi Mogherini na do sada odrađenom e, poslu u smislu poštivanja međunarodnog prava i u smislu poštivanja europskog prava, naravno uz uvažavanje granica iz 67. 12. 11 je sud obvezao na uvođenje preciznih etiketa kako bi se razlikovalo proizvode koji dolaze iz Izraela i palestinskih teritorija i iz kolonija. Ovdje smo u Europskom parlamentu, a vi ste iz komisije. Mi moramo poštovati međunarodno pravo i poštovati europsko pravo. To je naša dužnost i naša odgovornost. Hvala. Riječ ima gospodin Nart. Hvala, gospođo predsjedateljice. U međunarodnim odnosima glavni čimbenik je gospodarska snaga. Europska unija bi trebala biti glavni strateški akter u ovom sukobu, ali Izrael sustavno krši rezolucije UN-a, četvrtu konvenciju iz Ženeve i sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom, a to citiram, koji određuje koji se temelji na poštovanju demokratskih načela i ljudskih prava, budući da ovi predstavljaju suštinski dio sporazuma. Dakle, kada ćemo tražiti poštivanje ovoga sporazuma? Da, suradnja, ali s onima koji poštuju sporazume. Iako to nije dovoljno, naši navodni saveznici, odnosno SAD, priznaju suverenost Izraela nad okupiranim teritorijima. Mi smo nebitni jer ni sami sebe ne poštujemo. 50 godina okupacije je nešto neprihvatljivo. I zapravo su besmislene sve osude. Treba preći sa riječi na dijela. Hvala. Riječ ima gospodin Saturi u ime zelenih. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospođo visoka predstavnice, u trenutku kada SAD na svoj način e, prerađuje međunarodno pravo, ja pozivam na pravnu zrelost koja je svojstvena Europskoj uniji prema presudi Europskog suda to je također istina, odnosno treba postojati razlika između Izraela i njegovih e, nasilja na, e, u istočnom Jeruzalemu, na zapadnoj obali i na Golanskoj visoravni. To je ključno. Kao što znate, naselja su prijetnja mirodi 1967. ne računajući istočni Jeruzalem. Prešli smo sa 16.000 na 427.000 e, doseljenika. To su podaci 2018. godine prema izraelskoj organizaciji Peace Now. Dakle, hvala Europi koja čvrsto drži do svojih vrijednosti, ali vrijeme je da Europa pokaže, e, pokaže na visini ovih vrijednosti, odnosno ona mora djelovati kako kako bi se ostvario mir. Europska unija programila dovoljno da treba poštovati međunarodni poredak, a sada ga treba i primijeniti. Europska komisija treba se osigurati da će zemlje članice poštivati oznake proizvoda iz nasilja, a osim toga vijeće mora pokazati dovoljno hrabrosti, otići korak dalje i osigurati primjenu međunarodnog prava. Hvala. Sljedeći govornik je kolegica Lici u ime IDEA. Hvala, gospođo predsjedateljice. Visoka predstavnice, prema američkom državnom tajniku izraelska naselja na zapadnoj obali ne krše međunarodno pravo. Presuda Vrhovnog suda Europske unije nalaže da Izrael na etiketama svojih proizvoda označi dolaze li ti proizvodi iz takozvanih okupiranih teritorija. Zašto Europa ne želi etiketirati na isti način e, proizvode koji dolaze iz zadnjih 200 spornih teritorija u svijetu? prosvjedi protiv toga su bili e, doista slabi i zapravo Europska unija napada Izrael jedinu pravu demokraciju na Bliskom istoku, a zapravo bi terorizam trebao biti jedini neprijatelj. Europska unija izdvaja milijune eura za islamsku Tursku, ali e, zaboravlja na to da je treba prokazati zbog okupacije Cipra. Ima li pravo Netanjahu kada govori o novom antisemitizmu u Europi? Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin ima Hvala, gospođo predsjedateljice. Pitanje naselja je sastavni dio širog okvira pregovora između Izraela i Palestine, a prokazivanje jedne od tih zemalja ne pridonosi miru. Izrael je važan partner Europske unije u sigurnosti, u gospodarstvu, a imamo i zajedničke vrijednosti. Treba nam Izrael i Izrael treba nas. Trebamo ostati relevantni u budućem mirovnom procesu između Izraela i Palestine i trebamo biti nepristrani posrednik, no ako želimo to ostvariti, ne smijemo pogrešno postupati u ovom slučaju. Mir između Izraela i Palestine može se jedino postići kada Palestinci budu živjeli pod jednom legitimnom demokratskom vlasti koja će se odreći sveg nasilja, a Europa ovdje E, ne treba biti samo financijski investitor nego i igrač. Dakle, trebamo iskoristiti tu financijsku polugu kako bismo potakli na poštivanje međunarodnog prava i kako bismo e, priječili daljnji nastavak izraelsko-palestinskog sukoba. Hvala. Posjećam sve da se drže zadanog vremena. Sljedeći E, sljedeća ima riječ gospođa Anderson između izboja. Hvala na ovoj e, prilici da se e, obratim u ovom u ovoj raspravi jer želimo govoriti o presudi Europskog suda o označavanju proizvoda iz okupiranih teritorija. No, to nije dovoljno. Posljedni izvjestitelj un je s pravom rekao da bilo koja trgovina i ulaganje u izraelska naselja im daje gospodarskog prostora za rast. U Europskoj uniji ne možemo nazvati te e, naselja ilegalnima i preprekama miru a istovremeno trgovati s njima. Trgovina sa e, nasiljima nas čini sučesnicima u represiji palestinskog naroda. Ja sam glasovala za jedan prijedlog zakona u domovini koji bi spriječio ilegalne uvoze iz e, izraelskih nasilja i zapravo svi govore o tome da žele rješenje dve države, ali zapravo prokazuje Izrael zbog situacije i također osuđuju Trumpovu politiku. Ima minutu i pol. Godinama vidimo, predsjednica prekida govornicu, imate jednu minutu. Europska unija primjenjuje veću pristranost okupatoru nego okupiranima. Mislim da ste pogrešno shvatili, imali ste jednu minutu. Sljedeći ima riječ naš kolega i potpredsjednik gospodin Kastaldu u ime neovisnih zastupnika. Hvala gospođo predsjedateljice možda i ne previše neočekivanim potezom, e, državni tajnik Mike Pompeo je 18. studenoga najavio zaokret u američkoj politici u pogledu izraelskih naselja na zapadnoj obali i rekao da ih više neće smatrati u neskladu sa međunarodnim pravom. Ovom nesretnom odlukom američka administracija je konačno odustala od toga da bude vjerodostojan posrednik u ovom sukobu i zadala je također bolan udarac rješenju nju dvije države. Ja želim e, biti konstruktivan, međutim, SAD je dobrovoljno abdicirao sa e, te nepristranosti koja je potrebna i zato Europska unija mora učiniti korak naprijed i ponovno podići na noge jedan mirovni proces koji je složen, ali je i nužan zapravo je cijeli bliski istok e, u vatri i sada se nastoji privesti kraju ovaj desetljetni sukob između e, Izraela i Palestine. Um, I to je zapravo sukob koji je prethodnik svim ostalim regionalnim sukobima i treba nam jedno sveobuhvatno rješenje za to. Želim zahvaliti eh, potpredsjednici na njenom dosadašnjem radu i molim novog predstavnika za vanjsku politiku da pokaže duh i inicijativu i da podnese sukobljenim stranama nov plan puta i konkretne prijedloge poštovanje međunarodnog prava, poštovanje odluke Europskog suda. To e, smo dužni svojim vrijednostima, to smo dužni našim građanima. Moramo biti vjerodostojni posrednici jer inače ćemo izgubiti još jednu priliku koja nam se nudi u susjedstvu. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Mandal u ime Pučana. Hvala, gospođo predsjedateljice, poštovani kolege. Imamo tu političkih aspekata, moralnih aspekata, tu je uloga Europske unije i globalno stajalište Europske unije. Moralno pitanje je to da govorimo o jedinoj židovskoj državi na ovom planetu i da govorimo o drevnom domu židovskog naroda. To je dom židova ne samo desetljećima, ne stoljećima, nego tisućama godina. Dakle, tko smo mi, tko je Europski parlament eh, da osuđuje židove koje žive tamo? I tu imamo i politički eh, političko pitanje. Ako odvojimo pitanje naselja od svega ostaloga, to znači da kršimo mirovni proces eh, i ne da ga podržavamo, jer to je samo jedan od niza aspekata. Uloga Europske unije u mirovnom procesu mora biti ta da se ona postavi kao vjerodostojan pregovarač i kao sila koja će omogućiti ono što je Izraelu potrebno, ono sigurnost koja je potrebna, tako da je važno da je Izrael ostane u mogućnosti kontrolirati ta naselja jer to je područje odakle dolaze prijetnje civilima. Dakle, to mora ostati pod kontrolom Izraela. Europska unija mora biti mirovni posrednik. Ukupna uloga Europske unije mora biti ta da stane uz bok Izraelu. Izrael je jedina demokracija i jedina država s vladavinom prava na Bliskom istoku. Gospođo Mogherini, hvala vam na vašem radu. Ja Također e, tražim da vaš nasljednik e, isto tako istagne ulogu Europske unije, kako sam opisao. Hvala. E, sljedeća ima riječ gospođa Insir u ime SID-a. Hvala. Dvije demokratske dvije države, Izrael i Palestine, koje su demokratske, koje miroljubivo postoje jedna pokraj druge. To je onaj cilj koji želimo postići uz poštivanje međunarodnog prava. Međutim, situacija koju imamo danas je teška. Ne možemo dopustiti ni da veliki građe kao što je SAD dovodi, dovode do polarizacije situacije. Čuli smo njihove izjave, čuli smo izjavu da na, izraelska naselja nisu e, ilegalna. Rješenje sa dvije države znači i priznavanje obaju država. To znači da okupacija mora biti okončana, da znači da obje zemlje moraju moći živjeti slobodno i u miru. Ja sam u za e, izaslanstvu, međutim, e, kad je riječ o Europskoj uniji, moramo sagledati sve o čemu je riječ. Riječ je o okupiranim područjima, riječ je o pružanju humanitarne pomoći, riječ je o proizvodima koje se, e, se uvoze, riječ je o infrastrukturi koja se gradi i uz financijsku podršku EU Europske unije, a izraelska vojska ih e, često ruši. Stoga moje pitanje je vrlo jednostavno. Što komisija s jedne strane radi da se tako što ne ponavlja i u e, budućnosti, a s druge strane što se može napraviti e, kako bi oni koji su uništili dotične objekte bili i odgovorni za njihovu ponovnu izgradnju. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Grošelj u ime Rinjua. Hvala. Rješenje palestinskog ovo e, pitanje odnosno, e, se zapravo e, je sve dalje i dalje od nas, jer čuli smo izjavu Trumpa o Jeruzalemu. Ova kriza se sve zaoštrava i nekako imam dojam da dio međunarodne zajednice na temelju vlastitih interesa zapravo ne teži E, o ostvarivanju jednog trajnog rješenja, nego da međunarodnoj zajednici odgovara situaciju kakvu sada imamo. Mislim da moramo e, ustrajati u pronalazenju rješenja i da moramo tražiti e, prestanak izgradnje naselja na palestinskom području. Moramo tražiti da sve oni koji su se mogu vratiti, da pronađemo dugoročno rješenje. A uzimajući u obzir najnovija događanja, jasno je da ovo pitanje se ne može riješiti nikako drugačije osim kroz pregovore. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Dowding iz Zelenih. Poštovani kolege, vrijeme da Europska unija se postavi kao nepristrani posrednik za postizanje mira u Palestini, to zahtijeva e, pridržavanje međunarodnog prava. Prošlo tjedna odluka Europskog suda je stoga još važnija. Dakle, sada se mora označavati proizvode koje dolaze iz izraelskih naselja i treba poduzeti korake kako bi se ta odluka provela u djelo. To je, međutim, samo prvi korak. Nadalje, Europska unija mora nametnuti zabranu uvoza proizvoda iz naselja u Europsku uniju. Slične mjere su poduzete u pogledu proizvoda iz Krima, iz Sjevernog Cipra. Dakle, zašto ne bismo to učinili i u pogledu proizvoda iz ovih naselja? UN također treba objaviti popis poduzeća koja djeluju u tom području, koja imaju koristi od izgradnje i rasta. To će sve poslati jasnu poruku svijetu, a to je da svaki pokušaj da se legitimira priključenje i kršenje međunarodnog prava imat će konkretne posljedice. I na kraju molim visoku predstavnicu i njezinog nasljednika da nam kažu koje će daljnje konkretne korake Europska unija poduzeti kako bi se pobrinula da međunarodno pravo ostane glavnom vodiljom u mirovnom procesu na Bliskom istoku. Hvala. Sljedeći je gospodin Zahradil u ime ECR-a. Dakle, kad govorimo o ovoj temi, uvijek smo pristrani, rijetko imamo nešto nepristrano i objektivno za reći o Izraelu. No moramo se usredotočiti na to što je važno za Europu i što će europskim građanima donijeti E, prednost. Pogledajte geopolitičku kartu i morate se složiti s time da je Izrael važan, ako ne i najvažniji za Europsku uniju geostrateški partner. Moramo se pomiriti s time da Izrael po mnogim kriterijima je europska država, da je to parlamentarna demokracija, zemlja u kojoj postoji vladavina prava i iako nije na europskom E, kontinentu jest duhom europska zemlja. Stoga je trebamo podržati, a osobito u kontekstu sve snažnijeg antisemitizma u brojnim državama Europe. Ne smijemo podrivati položaj države Izraela i zato vas pozivam na jedan e, više uravnoteženi odnos Europske unije prema Izraelu. Hvala. Gospodin Urban Krespo ima jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Europska unija se ne može pomiriti sa apartheidom u Palestini i način na koji se Izrael ponaša predstavlja e, kontinuirano kršanje ljudskih prava palestinskih građana. Drugim riječima, mi smo zapravo suučesnici u tom apartheidu. Europska unija također odbija poštovati ljudska prava u, odnosno odredbe o ljudskim pravima u e, sporazumu o pridruživanju sa Izraelom. Ignoriraju se mišljenja međunarodnih organizacija koje stalno svjedoče i bilježe brojne slučajeve kršenja ljudskih prava. E, takva kršenja su brojna Iza njih stoji država Izrael i riječ je o kaznenim dijelima E, i to moramo reći jasno i glasno i podržati civilno društvo. Moramo predložiti mjere, e, priznati palestinski narod i e, pomoći da se okonča nezakonita okupacija, osigurati zaštitu ljudskih prava, zaustaviti uvoz proizvoda iz nezakonitih naselja i te mjere moramo poduzeti sada umjesto da okrećemo glavu na drugu stranu. Hvala. E, slijedi gospodin Nikola Olavanos. Imate minutu i pol, izvolite. I simfonija tu eona Imamo sporazum koji praktički legalizira okupaciju Izraela e, zapadne obale. Priznavanje Jeruzalema kao glavnog grada Izraela zapravo pokazuje eskalaciju na račun Izraelskog eh, palestinskog naroda, dakle napad i kolonizacija zidovi tisuće eh, političkih zatvorenika. Europska unija ima ogromnu odgovornost. Ona mora zadržati jednaku udaljenost prema svim eh, stranama i njezin položaj opravdava zapravo brutalnost Izraela u Gazi i na zapadnoj obali. Također, eh, SAD i UN imaju ogromnu odgovornost i stalno produbljuju i vojnu eh, i gospodarsku suradnju sa Izraelom. Dakle, treba podržati palestinski narod i tražiti stvaranje jedne neovisne palestinske države sa glavnim gradom Istočnim Jeruzalemom, povlačenje izraelske vojske sa okupiranih teritorija i povlačenje svih doseljenika. Treba također e, srušiti zid strama, treba omogućiti povratak palestinaca njihovim domovima i treba osloboditi odmah sve palestinske političke zatvorenike. Treba sada provesti u dijelo odluke iz 2015. 14 država, uključujući Grčku, koje su podržale palestinsku državu. Tu smo došli do kraja našeg popisa. E, gospođa Asima Kopolov ima dvije minute, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče, gospođo visoka povjerenice. Mi u ovom domu nismo niti gluhi, niti slijepi. Gluhi nismo, čuli smo stajalište Europske unije o politici u kontekstu naselja, čuli smo od visoke povjerenice i to E, i u prošlosti više puta. To uključuje i e, naravno i glasno e, izražavanje mišljenja predsjednika Trumpa i državnog tajnika Pompea. U kibucu na Halo sam imala i osobno priliku E, svjedočiti krvoproliću četverogodišnjeg Danijela sam vidjela kako e, trpi strašne bolove opekotine usred napada. Na Golanskoj visoravni se e, lokalno stanovništvo često koristi kao živi zid u napadima E, projektilima, granatiranju od strane Hezbolaha. I vrlo je jasno da Izrael ima legitimne sigurnosne interese. No, mi, Europska unija, moramo donijeti glas e, u korist e, stabilnosti i mira. No, Izrael je jedan od naših najbližih partnera. Moramo E, raditi na unaprijeđenju bilateralne agende produbljujući e, naše uzajamne odnose. Tješnja suradnja neće samo pomoći da se uspostavi mir, već će i ojačati ulogu Europske unije kao vjerodostojnog i iskrenog posrednika i mirovnih pregovarača. Na koncu moram da Evropski, e, smatram da Europski parlament mora djelovati odgovorno, a ne uplitati se u unutarnje poslove. Ponekad je i šutnja zlato. Hvala. Ispričavam se ovime e, moram priznati pogrešku koju sam izazvao, ali lista govornika u ime političkih klubova je davno zaključena. sada dajem riječ e, gospođi Avram. Htjela bih pozdraviti ovaj uravnoteženi prikaz situacije u Izraelu i Palestini gospođe Mogherini. Ja bih podsjetila kolege i kolegice u ovom domu da je Izrael jedina demokracija na Bliskom istoku i da bismo morali uložiti više truda i energije da uvjerimo i ostale države u regiji da krenu tim putem, putem prave demokracije. Vjerujem da bi doista mnogo toga bilo lako i lakše riješiti, uključujući i pitanje naselja. To svakako treba biti okvir pregovora između Izraela i palestinskih vlasti, jer kažnjavanje samo jedne strane, nikad, jedne strane nikada ne može doprinijeti uspostavi mira. Izrael je isto tako važan i trgovinski partner, a kad je riječ o sigurnosti, inovaciju, inovacijama, poljoprivredi, borbi protiv terorizma, pa čak i kad je riječ o borbi protiv klimatskih promjena, Izrael doista može mnogo toga ponuditi i e, nećemo im biti dobar prijatelj ako im nastavimo prišivati krivnju e, e, i pojednostavljivati složenu stvarnost. Stoga pozivam kolege i kolegice da ostanemo vjerodostojan sugovornik i da budemo konstruktivan partner u izgradnji budućeg mira. Hvala. Gospodin Horvud ima jednu minutu o ovom pitanju razgovaramo samo par dana nakon što je izraelska vlada se pridružila vladi i e, Venezuele. E, vidimo isto tako sve e, snažnije partnerstvo između Netanjahua i Trumpa što predstavlja prijetnju miru. Izjava E, izraelskog ministra da postoje, odnosno državnog tajnika SAD-a da postojanje naselja nije protivno međunarodnom pravu je jednostavno pogrešna. No to isto tako podriva i e, realne izglede za provedbu rješenja o, e, sa dvije države. No, e, zasad to ostaje jedini konstruktivan plan e, za mir. Moramo braniti pravo Izraela da opstane kao država, a isto tako priznati i pravo Palestinaca na vlastitu državu. I usprko svim događajima još uvijek ima umjerenih vođa palestinskih vođa. Nadamo se da će e, izraelske vlasti surađivati s tim umjerenim palestinskim vođama i čelnicima jer je to doista jedini put e, kojim se može doći do mira, a na nama je da pojačamo pritisak kako bi do toga došlo. Hvala. Gospodin Mađid ima minutu. E, prijatelji, selam aleikum. Moja poruka herojskom palestinskom narodu koji se bori protiv e, onih koji ih žele iskorijeniti, njih i njihovu kulturu. Milijuni ljudi su u Europi odrasli u ropstvu za željezne zavjese. I oni poznaju to iskustvo, no danas Europljani i njihovi saveznici koji poznaju te užase okupacije e, prelako zapravo okreću leđa borbi palestinskog naroda. E, tražim od vas da date e, palestincima ono što biste htjeli i za sebe. Obećanje da se oružje proizvedeno u EU neće koristiti protiv palestinaca, nije to je nešto što trebamo učiniti i zabranu uvoza proizvoda iz naselja. Ako su naselja nezakonite, onda su i proizvodi odande nezakoniti. To mora biti e, i to jest pravedno da tako učinimo. Podsjećam na Mandeline riječi, naša je sloboda nepotpuna ako i palestinski narod nije slobodan. Hvala. Hvala. Gospođa Mihels ima jednu minutu. Gospodine predsjedavatelju, gospođo Mogherini, mislim da se uvelike slažemo da i Trumpova izjava i legitimiranje izraelskih naselja zapravo osporavaju međunarodno pravo sve ovo što se do sada događalo sada ide u sljedeći krug. Ministar vanjskih poslova Luksemburga predlaže novi krug priznavanja E, Palestini s Jeruzalemom kao glavnim gradom. To je šarmantan prijedlog, međutim samo jedan od ciljeva europske politike na Bliskom istoku. Mi nećemo to podržavati, kao što ne podržavamo niti ovaj proces koji ne dovodi do rješenja, jer ovako što neće to ovime nećemo postići rješenje ako ne uzmemo u obzir situaciju u e, cijeloj regiji ako ovdje promičemo politiku um, zatvaranja prema Turskoj i drugim zemljama iz regije, koliko smo vjerodostojni ako kršenje ljudskih prava podržavamo izvozom oružja i um, obukom vojnika moramo pronaći iskrena rješenja i dati iskrene odgovore. Hvala. Gospodin Nikser, imate minutu. Visoka povjerenice, draga Federika, želim vam čestitati na sjajnoj suradnji proteklih pet godina, a isto tako i na predanosti koju ste pokazali kako bi se pronašlo održivo rješenje za ovaj dugotrajni sukob između Izraela i Palestine. Također na nepokolebljivom e, nepokolobljivoj spremnosti da očuvate jedinstvo Europske unije u tom mirovnom procesu. Pregovori o rješenju s dvije države ostao je jedini održivi način da se taj problem riješi. No, e, time se istodobno mogu riješiti stvarni i legitimni sigurnosni interesi Izraela, a istodobno zadovoljiti dugogodišnje težnje palestinskog naroda da ima svoju državu. E, naše nastojanje na tom rješenju je dosad bilo dosljedno i tako treba ostati. E, naselja, međutim, predstavljaju prepreku tome i tu moramo biti E, jasni. Isto vrijedi i za ohrabrenje koje je nedavna američka deklaracija o prirodi naselja e, e, dala. Izbor takve takve izjave nisu ni u čijem interesu kao što to nisu uostalom ni nasilje, odnosno nastavak njihove gradnje. Hvala. gospodin Bauza Dijaz imate minutu. E, sukladno međunarodnom, odnosno e, poštivanje međunarodnog prava je obveza svih uključujući državu Izrael. Ona to ne, ne može u tome biti izuzetak. No, e, gospođo Mogherini, brine me način na koji neki od aktera u europskoj državi, e, u Europskoj uniji i širom svijeta na neki način zauzimaju stranu u tom e, sukobu. Dvije u dvije trećine ljudi je reklo e, u raznim zajednicama židovskim širom Europe da imaju e, iskustva sa antisemitskim e, ponašanjem, odnosno uvredama i sl. Nažalost, 70 godina nakon strašnih zbivanja u Europi židovi se opet ne osjećaju u Europi dobro, niti kao da su kod svoje kuće i tu je prostor gdje mi moramo biti aktivni. Hvala. Gospodin Kizil Jurek Imate minutu. Gospodine predsjedatelju, gospođo Mogherini, još jednom vlada SAD-a pokušava legalizirati ilegalnu politiku Izraela. Naselja i kolonizacija su provokacije. Preseljenje veleposlanstva u Istočni Jeruzalem je također provokacija. Istovremeno naselja se stalno razvijaju i nastavljaju se te provokacije, nastavljaju se i kršenja prava palestinaca. Europska unija ne može, ne smije ostati prekriženih ruku. Ona mora vršiti pritisak na Izrael kako bi on prestao sa ovakvom politikom i kako bi se zacrtao plan puta ka rješenju sa dvije države. Ja tražim od moje zemlje, Ciparske republike, da provede takvu politiku, jer kao što mi smatramo, ova naselja su ilegalna. Gospođo Santoš, minutu imate. E, visoka povjerenice, gospodine potpredsjedniče, prilikom dakle zadnjeg sudjelovanja gospođe Mogherini htjela bih e, E, citirati nešto što je nedavno objavljeno. Rješenje sa dvije države je jedini način da se zajamči s jedne strane sloboda palestincima i s druge strane pravo Izraela na mir i sigurnost bilo kakav drugi stav suprotan tom rješenju, kao što ostalom sada svjedočimo izjavama e, SAD-a i zbivanja kao što su premještanje veleposlanstva SAD-a u Jeruzalem ide protivno tom rješenju i protivno miru na Bliskom istoku. Europska unija treba naći načina da prijeđe sa e, riječi na dijela i da podrži rezoluciju Ujedinjenih naroda iz 2017. Hvala. Sada gospodin Willemsen, jedna minuta. E, Izraelska naselja na palestinskom teritoriju nisu samo povreda međunarodnog prava, nego isto tako predstavljaju svjesnu, svjestan pokušaj podrivanja svakog mirnog rješenja sa dvije države. Ne možemo prihvatiti da Trump i Netanyahu uvijek iznova krše e, e, ljudska prava kao Europska unija mi moramo uzeti u obranu međunarodnog prava, moramo zahtijevati zahtijevati, odnosno ustrajati na tome da je riječ o ilegalnim e, naseljima. Moramo stati u stranu pa, e, palestinaca, moramo poduzeti sve kako bismo ima omogućili miran život i palestincima. Hvala. Gracias, presidente. Gospodin Sanchez Amor, imate minutu. Hvala lijepa. Potpredsjedniče, hvala gospođo Mogherini na suradnji u pet e, proteklih e, godina. U ovom kontekstu doista moramo učiniti sve što možemo i isto tako je prepoznati ovaj otrovni utjecaj e, ovakve politike kojom se podriva sigurnosni sustav iz Helsinkija. E, posljedice izlaze iz okvira samo palestinsko-izraelskih odnosa. Legitimiziranje okupacije e, je nešto što e, ne smijemo prihvatiti. Što ako to primjenimo na Krim? Što ako to primjenimo na Sjeverni Cipar? Ili u Južnoj Osetiji?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 Hvala predsjedatelju, hvala gospođo Mogherini. Sa velikom zabrinutošću moramo promatrati situaciju koja već postoji neko vrijeme u Izraelu i Palestini. To nalaže Europi i međunarodnoj zajednici da odlučno djeluje. Europska unija bi trebala se ponovno vratiti na put koji će voditi ka rješenju dvije države. Naša je dužnost nastaviti na tom putu bez okljevanja. To rješenje kako bi se ostvarilo treba se temeljiti na uzajamnom poštovanju i na provedbi temeljnih prava. To je pravo države Izrael da vidi u živi u miru i sigurnosti unutar međunarodno priznatih granica i također pravo palestinskog naroda koje koji u svojim granicama mora doživjeti priznavanje vlastite države suverenosti i legitimiteta. Trebamo također izričito prokazivati ono što ide u suprotnom pravcu. Politika Netanjahuhove vlade u pogledu kolonija je faktor destabilizacije i pridonosi daljnjoj napetosti što nije opravdano i što je u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Fajon. Gospođa Fajon, jedna minuta. Draga Federika, Tvoj mandat se bliži kraju i želim zahvaliti na odličnoj suradnji. Rasprava o situaciji u Izraelu i Palestini ponovno eh, je, ima predznak naselja. Eh, sve žrtve napada, napade iz Gaze. Međutim, samo dijalog i pregovori vode do rješenja, međutim to je trenutno nemoguće, nemoguće zbog jednostranih destruktivnih mjera SAD-a i predsjednika Trumpa, e, među ostalim i zbog promjenja njihovog stajališta o statusu e, izraelskih naselja i najnovija odluka Europskog suda prema kojem e, proizvodi iz ilegalnih naselja moraju biti jasno označeni izraelska naselja su eh, krše svako međunarodno eh, pravo. Pa može li zaista biti da mi trgujemo eh, sa njima? Europska unija mora brzo djelovati kako bi presuda suda se provela u djelo i kako bi se ostvario i mirovni cilj i izbjegli katastrofalne posljedice. Gospodine e, e, predstavajući gospođo visoka predstavnice, naselja su ilegalna i stava e, stav tome bio je vrlo jasan. Nadam se da se to neće promijeniti, ali odluka SAD-a koja potreba međunarodno pravo predstavlja značajnu prijetnju za miru u, u toj regiji. Ja se nadam da ćemo pronaći mirno rješenje, mirno rješenje sa dvije države. Nova situacija samo potiče podjele i e, nasilje te ugrožava i onako fragilan e, mir i svaku šansu na rješenje sa dvije države. Ono što nam treba jest jest eh, zakončanje svih aktivnosti u naseljivanju, također zabrana uvoza eh, proizvoda iz, tog, eh, iz tih naselja u Europsku uniju. Protivnom samo ćemo zapravo pogošati sukobe. Moramo te situaciju. Također mora se obustaviti svake oblike financiranja. Ljude treba zaštititi, a svaki budući sukob treba spriječiti po svaku cijenu. Hvala. A sada slijedi e, spontano javljanje za riječ e, gospodin Kelaha. Eh, želim reći da poštujem izraelsko pravo eh, na postojanje da, na životom meru. Međutim, bio sam u posjedu na, posjeti na, na zapadnoj obali i vidio sam što se tamo događa. Vidio sam kako se potreba postojanje palestinske države i eh, ne, ne postoji <laughs> mogućnost i, i odnosno sasvim jasno je da to podkopava svaku šansu na mirno rješenje za dvije e, države. I e, e, E, veći pregovarači ovdje ne mogu, e, zapravo nisu prihvaćeni kao pregovarači od strane palestinaca. Europska unija mora odigrati aktivnu ulogu, preuzeti ulogu ravnočnog e, posrednika, istovremeno jamčeći jamčeći da e, rješenje sa dvije države jeste temelj svakog budućeg mirovnog postupaka. Ja sam u Ruskom e, parlamentu prije nekoliko godina bio e, zadužen i kada je bilo riječi o ovim uvozu proizvoda, ali ja, mislim da treba zabraniti uvoz tih proizvoda i to diljem svijeta. Gospodin ričinski Gospodine e, predsjedavatelju, gospođo visoka predstavnice. Obilježavamo dan progona e, židovskog naroda iz Španjolske. Żyć je po 400 latach, kiedy do... Kaže se treba živjeti u miru. Ali nacisti su uvažirali i u Poljsku. Došlo do progana, došli je do nastanka izraelske e, države. No, imam jednu kolegu koji je palestinac, znanstvenik, i rekla je Ismail bio um, sin miljenik eh, Abrahama, ali sada eh, ali onda je došao i Izak i onda je nastao sukob i to nas dovodi zapravo do rasprave koju vodimo i danas. Rasprava o onome što se tamo događa, rasprava o nasilnim sukobima. Vidimo kako Ehm, vidimo i ehm, ove terorističke akcije. I sada Europa, Europa se mora pouzeti u zdrav razum i moramo pružiti zemljama mogućnost da same odlučuju o sebi. Hvala, gospodin Voles. Ne vidim ga ovdje. Ehm, stoga riječ ima gospođa Hvala, gospodine predsjedavatelju. Izrael eh, se nalazi u vrlo eh, nestabilnoj regiji bliskog, eh, regiji bliskog istoka imate tek tri sata leta od Beča do Tel Aviva i kada govorimo o ovom sukobu ne smijemo zanemariti da je Izrael e, okružen e, zemljama koje ne žele ništa drugo nego izbizati Izrael sa karte ovog e, svijeta. i tu i sigurnost i nešto što, nešto što je važno. Oni moraju braniti svoju zemlju i to svaki dan. Izrael Izrael je jedina demokratska država u toj regiji i stoga zaslužuje podršku Europske unije. Ona je naš partner i ona je naše jamstvo sigurnosti i za Europsku uniju. Europska unija mora ostati važan akter u, i u buduće kada je riječ o politici prema Izraelu i Palestini te mora očuvati svoju ulogu uravnoteženog posrednika. Hvala. Hvala, gospođa Word. Najava SAD-a eh, i izjava da naselja ne smatraju ilegalnima eh, je zapanjujuće. Trumpova administracija učinila je sve kako bi destabilizirala ovo mirno rješenje sa dvije države. premjestile su eh, veleposlanstvo u Jeruzalem, u Um, Jeruzalem te i poučeno su cijeli niz druge stvari. Aha, međutim, ova naselja su ilegalna. Njegova e, izjava gospodina Trumpa ne mijenja e, ništa. Europska unija mora naglašavati da je politika naseljavanja ilegalna e, te poduzeti sve kako bi se, kako bi se postigao mir. Palestinske predstavnice su osudili od E, tu odluku kao prijetnju globalnom poredku koja podkopava i kredibilnost e, e, SAD-a. Moramo pokazati da govorimo jedinstvenim glasom kada govorimo o naseljima, da ta naselja su ilegalna, pa predstavljaju kršenje međunarodnog prava i prepreka su postizanju mirenog cilja i spriječiti svako njihovo daljnje širenje. Hvala. Hvala. E, gospodin Voles, jeste li spremni? Hvala, gospodine predsjedavatelju. Gospođo Mogarini, vi ste e, kritizirali e, ilegalna izraelska naselja i to, u tome ste bili upravo. Međutim, Europska unija e, nije poduzela jasne mjere protiv, protiv Izraela. Ne smijemo dopustiti da SDD preuzme sada glavnu ulogu ne smijemo uh, dopustiti genocid u Vi ste izrazili nadu postizanje rješenja sa dvije države, međutim to rješenje je pokopano i to nepovratno. Um, sada je pred nama rješenje s jednom e, državom e, u kojoj će i uh, palestinci, izraelci um, uživati u demokratskim pravima i omogućiti joj povratak izbjeglica u njihove, domove. Ništa drugo neće funkcionirati. Ovo što SAD sada čini, je samo zbog toga što Europska unija tako što tolerira. Hvala, gospodin Čuharabu. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Ova situacija sada traje predugo i ovo što se sada događa ne može se E, zapravo e, ne može se u potpunosti razumjeti. Ja sam e, liječnik i osim politike vidim tu i ljude koji pate, koji gube živote i vrijeme je da Europska unija i Europski parlament, donesu stabilnost svim onima kojima je potrebno pravno rješenje, potrebna stabilnost. Ja se nadam da će nova Europska komisija pronaći najzdravije rješenje kako se ovo što sada imamo ne bi ponavljali. Nadam se da će ova rješenja biti, e, situacija biti rješenja i e, da će pri tome pridonijeti Europska unija. Posljednji govornik, e, dakle, Završili smo postupak spontanog, javljanja za riječ. Riječ ima ponovno gospođa Mogherini. Izvolite. Hvala. Uvjerena sam da nova komisija i moj e, nasljednik neće samo primiti na znanje ovo što je rečeno u ovoj raspravi, nego također i pronaći rježen kako e, da očuvaju jedinost jedinstvo Europske unije, da, naglase e, naša stav kad je riječ o međunarodnoj zajednici, međunarodnom pravu, te također održe e, odnose i da se nastave koordinirati s drugima u svijetu. Da mislim također i na zemlje u regiji, zemlje Arabskog svijeta, dakle, dobro je poznata situacija na terenu, te da će pokušati razumno djelovati i postupati. Uvjerena sam da će oni eh, znati koje inicijative je potrebno poduzeti kako bi eh, smo napredovali po ovom pitanju i kako bi se izbjeglo ono najstrašnije, ono što se ona više ne može popraviti mogući je napredak kada je riječ o nekim pitanjima, ali onda su druga pitanja, druge situacije koje eh, u određenom eh, trenutku od nas traže određenu dozu eh, razuma i mudrosti kako bi se spriječilo da nastupi najgora, najgora moguća situacija. Raspravio sam s mnogima iz regije i čula sam da, odnosno u u ovom trenutku oni traže da mi preuzmemo svoju ulogu i da učinimo sve kako bi spriječili situaciju u odnosno kako bismo omogućili i mirno održivo rješenje. E, nešto što sam čula tijekom ove razvoja, nešto što me se jako danilo, jeste sljedeće pitanje naselja. Ono što radimo i što ćemo nastaviti e, kao, raditi kao europske institucije kada je riječ o ovom sukobu, kada je riječ ne samo o palestinsko-izraelskom, nego i izraelsko-arapskom sukobu. Pa i uloga koju Europska unija ima kada je riječ e, o zaštiti međunarodnog, e, i održavanju e, međunarodnog poretka, Netko je rekao nazim sam, oni su upitna, ali nisu ilegalna. I europske institucije, svi ovi koji su ovdje zastupljene Nadam se da ne idemo u tom smjeru gdje ćemo raspravljati o međunarodnom pravu, jer to je onda opasan smjer. Znam da postoje različite e, stavove, međutim, uspjet ćemo samo mm, tako što ćete nam mi, vi pomoći nama e, i vijeću da riješimo ovu, e, ovu situaciju, da se podržava provedba međunarodnog prava, ali isto tako kao članovi Europskog parlamenta morate imati na umu da međunarodno pravo nije nešto o čemu se raspravlja, nego nešto što se poštuje. A čim uđemo u raspravu o tome je li međunarodno pravo nešto što je dobro i loše, to je nešto čemu nema mjesta u Europskoj uniji. Hvala. Hvala gospođo Mogherini. Time zatvaramo raspravu o ovoj temi. Sljedeća točka dnevnog reda jest izjava potpredsjednice Komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, stanje u široj regiji Bliskog istoka, uključujući krize u Iranu, Iraku i Libanonu. Podsjećam vas da možete se javiti za spontano javljanje za riječ, da se možete također javiti i za plavi karton koristeći svoje uređaje. Kada je riječ o plavim kartonima, njih prihvaćamo tek nakon što svoj govor održe predstavnici e, klubova raspravu otvara pa ova visoka predstavnica, potpredsjednica komisije, gospođa Mogherini. Izvolite, imate riječ. Uh, Hvala gospodine predsjedatelju. Ulice u Bagdadu, Beirutu, Teheranu i u drugim gradovima svjedočile su velikim prosvjedima koje se još nastavljaju. Dakle, situacija se brzo razvija i svaki slučaj je drugačiji, no čini se da postoje neki zajednički razlozi. Riječ je o zajedničkim političkim inicijativama, ali prosvjedi su se proširili i prosvjeduje se sada protiv nejednakosti korupcije i traži se i bolje upravljanje i e, mogućnost zapošljavanja. Svi ovi prosvjedi imaju zajedničke elemente. Mi smo osudili sve o nasilje od strana i također potičemo na suzdržanost, tražimo poštivanje slobode govora i trenutačno istraživanje svih slučajeva nasilja. Također smo zatražili da svi aktori poštuju suverenost tih zemalja. Dopustite mi da se ukratko osvrnem na neke konkretne slučajeve, odnosno one koji su spomenuti u naslovu ove rasprave. Dakle, prvo Irak. E, on se suočava sa jedinstvenim izazovima. Zemlja se oporavlja od dugotrajnog sukoba, potrebno je pomirenje i obnova, ali isto tako treba i zadovoljiti očekivanja stanovnika za boljim životom i boljim prilikama. Ta očekivanja se trebaju ispuniti ako želimo stabilizirati dugoročno Irak. E, I sama sam e, tijekom svojeg posljednjeg posjeta tamo u srpnju uvjerila se u napredak koji je ta zemlja ostvarila u pripremanju za pomirenje i obnovu, ali sam i vidjela koliko je krhak taj proces i mislim da se to sada jasno očituje. Od samog početka prosvjeda tražili smo dijalog e, i korake kojima bi se riješila pitanja koje postavljaju prosvjednici i također i korake koje će poduzeti misija UN-a i to činimo i danas. Također potičemo Irak da ostane u konstruktivnom angažmanu sa svim susjedima u trenucima kada je potreban njegov glas razuma u regiji. Također želimo pomoći narodu Iraka da osvoji mir i to je ono što stanovništvo Iraka sada traži. Dakle, mi ćemo biti uz njih i pratit ćemo Irak na njegovom putu ka snažnije uključivaju i pravednijoj demokraciji. U Iranu imamo prosvjede koji proizlaze iz opće frustracije sa teškom gospodarskom situacijom. Građani imaju pravo na mirne prosvjede i nema opravdanja za nesrazmjerno korištenje naselja od strane e, snaga reda i mira. Svi ti slučajevi trebaju se odmah istražiti od strane nadležnih tijela. Također očekujem da će iranske vlasti osigurati slobodan protok informacija i pristup internetu u svakom trenutku. Također želim dodati nešto što mora biti jasno i očito, ali treba također jasno još jednom reći da to nema nikakve veze, niti treba imati ikakve veze sa provedbom nuklearnog sporazuma